sutra. A sljedeća točka dnevnog reda je zajednička rasprava o žigovima, preporuka za drugo čitanje e, gospođe Wikström i preporuka za drugo čitanje, također gospođe Wikström, o zakonima država članica koji se odnose na žigove. Prvo dajem e, riječ izvjestiteljici. Gospođa Wikström, četiri minuta, izvolite. Thank you Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, bila mi je čast biti izvjestiteljica u ovom paketu od proljeća 2012. godine i ovom prilikom želim zahvaliti svim kolegama i njihovom osoblju i u parlamentu i u komisiji. Isto tako želim zahvaliti mnogim e, predsjedništvima vijeća koji su radili na ovom e, dosjeu, a posebice talijanskom i latvijskom predsjedništvu koji su e, zaista dali vrlo vrijedan doprinos u najvažnijim fazama pregovora. A sada vam želim skrenuti pozornost na postignuća e, u ovom dosjeu. Reforme koje smo dogovorili u trijalogu će osigurati da poduzeća u Europi imaju brži i jeftiniji pristup žigovima i na europskoj i na nacionalnoj razini i to bez e, bez ugrožavanja kvalitete donesenih odluka. Upravni postupci su se organizirali um, i reorganizirali u skladu s najboljim praksama. Isto tako nacionalni sustavi će se uh, reorganizirati u skladu s najboljim praksama. Što se tiče uh, zakona o žigovima unijeli smo mnoge odredbe koje vode računa o tehnološkom razvitku. Isto tako smo unijeli odredbe koje se tiču zaštite slobode izražavanja i za korištenje Eh, žigova u svrhu parodije ili eh, umjetnosti. I za ovo eh, posebice želim zahvaliti kolegi iz Švedske koji nije sada s nama, koji nam je na to ukazao. E, isto tako smo e, čuli e, da su nevladine organizacije zabrinute zbog prometa generičkih lijekova prema trećim zemljama. Želim vas uvjeriti u to da ni u kojem slučaju ovaj paket e, neće predstavljati prepreku tome. Cijelog svog života borim se za razvoj i nikada, nikada ne bih dopustila da neki zakon koji nosi moje ime, da onemogući ljude u zemljama u razvoju da imaju pristup ljekovima. U to, to možete biti sigurni. Čitav E, pregovarački tim parlamenta dijeli ovo mišljenje. Svi smo bili ujedinjeni u svojim ciljevima i uspjeli smo ugraditi snažne e, zaštite e, u ovaj tekst. Što se tiče E, tranzita lijekova, odnosno prodaje lijekova u e, države, e, u zemlje, u razvoju, problem konkretno su predstavljali samo patenti, a ne generici. Danas sam ponosna na ravnotežu koju smo postigli e, u borbi protiv organiziranog kriminala i borbi protiv krijumčarenja proizvoda i e, zaštiti interesa e, legitimne trgovine, odnosno zakonite trgovine. I danas sam sretna što ne postoji zabuna između nezakonitih proizvoda, odnosno lijekova i zakonito proizvoda proizvedenih e, lijekova. Mm, svi oni koji će pokušati e, svi oni koji će pokušati u Europu uvesti e, krivotvorene proizvode biti će podložni sankcijama iz svih europskih zakona. Mi, zahvaljujući ovom tekstu imamo e, priliku boriti se protiv e, onih e, koji se bave organiziranim kriminalom. Morat ću se vratiti na ovo. Hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala gospođo izvjestiteljice. Sada mi dozvolite da pozdravim povjerenicu gospođu Bjankovsku. Hvala poštovani predsjedniče, poštovani e, zastupnici. Želim e, zahvaliti e, odboru za pravna pitanja i želim čestitati izvjestiteljici na izvrsnom poslu, na izvrsnom postignutom u ovom paketu bili ste vrlo konstruktivni u pregovorima i uspjeli smo postići sporazum nakon više od dvije godine vrlo kompleksnih pregovora. Ovaj paket je ključni element za konkurentnost i strategiju inovativnosti Europske unije. Ovaj paket će omogućiti e, poticanje rasta zato što će sustav žigova za poduzeća u Europskoj uniji e, postati e, mnogo pristupačniji omogućiti će manji troškove, veću brzinu i pravnu sigurnost. Ovaj paket je e, značajan korak prema napred u usklađivanju sustava žigova u Europi. Omogućite mi, podupustite mi sada da naglasim nekoliko prednosti. Prije svega smanjene naknade na europskoj razini. Uspjeli smo e, te troškove smanjiti za 40%, pogotovo za poduzeća e, koja traže e, produljenje žiga na vrijeme nakon inicijalnih 10 godina. Isto tako ovaj paket će nam omogućiti veću harmonizaciju u svim uredima za žigove u Europskoj uniji. Isto tako postupci će biti brži i u birokratskom smislu jednostavniji i to će predstaviti ogromnu prednost za sva poduzeća koja prijavljuju žigove u Europskoj uniji. Isto tako, e, a, e, pojednostavljenje e, postupaka za otkazivanje žigova su dobar primjer. Isto tako, ovaj paket će nam omogućiti bolju borbu protiv krivotvorenih dobara, posebice kad se radi o tranzitu kroz europski teri teritorij. Europska unija će igrati ključnu ulogu u borbi protiv nezakonite trgovine. Isto tako e, ovaj paket e, e, štiti interese zakonite trgovine. Pravila žigova smo uspjeli zahvaljujući ovom paketu prilagoditi suvremenoj okolini. Što se tiče e, procedure predselekcije i imenovanja e, direktora ravnatelja agencije u Alicanteu, e, moramo naglasiti iz perspektive komisiji da konačni tekst nije usadlašen sa zajedničkim pristupom Europske unije o decentraliziranim agencijama. I premda e, naši prijedlozi u pogledu budžeta nisu prihvaćeni, ovaj tekst svejedno predstavlja e, veliko e, korak naprijed u pogledu upravljanja. Komisija stoga pozdravlja ovaj kompromisni paket. Hvala vam najljepša. Hvala lijepa povjerenice. A sada je e, došao trenutak da damo riječ predstavnicima klubova zastupnika. Najprije Pavel Svoboda u ime Europske pučke stranke. Gospođo povjerenice, dopustite mi da za početak zahvalim kolegama iz odbora Juri koji su sudjelovali u ovoj reformi. Želim se naročito zahvaliti izvjestiteljici Wikström. Žig je vrlo uspješan projekt. Međutim, uspjeli smo postići tolike promjene zakonskih propisa da to zaista može imati pozitivne učinke na one koji se koriste žigovima. Uvjeren sam također da taj izvještaj neće imati nikakve loše nuspojave ni na kojem području. Isto tako vjerujem da predložena reforma može pojednostavniti sve postupke, a isto tako sniziti cijene i troškove. Sigurno ćemo poboljšati zakonske propise. E, sve ovo zapravo rezultat je e, Lisamonskog ugovora, a pokazuje da razvoj europskog pravnog sustava nešto što omogućuje izmjene koje javnost može razumjeti. zato mislim da možemo u potpunosti podržati ove reforme koje su predložene. Hvala lijepa. Ameline Regner u ime e, socijalista i demokrata. Hvala. Gospod gospođo povjerenice, donijeti mjere vezane za žigove vrlo je dobro kako mi smo se borili protiv krivotvorina. Trebamo se baviti vrlo učinkovito protiv krivotvorina. Već postoji sustav koji prilično dobro funkcionira. Sada kada se izmjene pravni propisi, Sami će se okviri izmijeniti i na taj način podržat ćemo inovacije. Što je novina? Troškovi su niži, a više se surađuje na, e, među evropske i nacionalne razine, a isto tako sam je postupak ostavljen. Sve to rekla izvjestiteljica Wikström. Ono što je meni posebno važno jest da će generički lijekovi i dalje biti dostupni u zemljama u razvoju. To je zaista vrlo važno. Moramo zajamčiti da generički lijekovi mogu dolaziti u zemlje u razvoju. Što se tiče slobode govora, na primjer kada se radi o satirama ili parodijama, e, to se također i na njih odnosi. Hvala. A sada e, za e, GUE NGL e, riječ ima gospodin Tajčka. Poštovani zastupnici, cilj europskog žiga jest da se pravi razlika između roba i usluga da se daju smjernice kako bi smo mi kao potrošači birali proizvode prema našim željama. Postoji nacionalni sustav i dalje nacionalni sustav zaštite, ovaj europski sustav neće mu biti konkurencija, već će se raditi o komplementarnom sustavu, pa će se tako moći boriti protiv krivotvorina. Prednost europskog žiga je taj da se zasniva na jednoj jedinstvenoj registraciji i da proizvod dobiva mogućnost e, u tržište u cijeloj Europskoj uniji i potpada pod jedan zakonski propis, a ne pod 28 različitih nacionalnih sustava. To daje samo veću pravnu sigurnost. Što se tiče onih koji straže takav živ, cijeli im se postupak pojednostavnjuje i pojeftinjuje. Hvala svima koji su na njemu radili. Drago mi je i jako e, da smo svi na tome dobro surađivali, svi izvjetelji u sjeni. Naročito se zahvaljujem izvjestiteljici. svetan Božić svima. Hvala. A sada u ime kluba zelenih Zastupnik Mark Anderson ima dvije minute. Zahvaljujem se izvjestiteljici e, gospođi Wikström i drugim izvjestiteljima u Sijeni. E, mislim e, da je velik broj kolega radio na trilozima i da su zaista E, dobro radili. E, na ovom izvješću se jasno vidi da će izvješće postati e, puno jednostavnije, da će cijeli postupak biti puno brži. Istovremeno na taj način će se uvelike i uštedjeti. Međutim, što se tiče slobode govora i pitanja generičkih lijekova, to su možda i najvažniji e, momenti tog izvješća. Naime, što se tiče generičkih lijekova, nisam onako siguran koliko drugi kolege da smo ovdje zaista postigli najbolji mogući rezultat. Naime, radilo se o pitanju kojem smo posvetili puno vremena, borili smo se s vijećem. Naravno, u našem društvu ljudi se zalažu za ovakva pitanja. Primili smo pisma mnogih udruga, među inima i liječnika bez granica, koji su govorili o tome da trebamo omogućiti dostupnost generičkih lijekova. Govorili su da ih brine e, sve to i da ne smijemo pogriješiti. Međutim, dakle, puno smo dobrih rezultata postigli, ali što se tiče zeleni, osobno mislim da nismo ostvarili sve one ciljeve koje smo postavili. Pitanja generičkih lijekova i je bilo za nas zaista važno, ali se nije postigao najbolji rezultat. Hvala. Laura Ferrara sada u ime kluba zastupnika FDD na jednu minutu. Hvala lijepa. I ja bih se za početak zahvalila izvjestiteljici kolegici Vikstrom. Ona e, je odradila veliki posao kao i kolege izvjestelji u sjeni. Ovo je izvješće vrlo važno za europsku proizvodnju, a naročito za neke podsustave E, proizvodnje kao što je talijanski sustav gdje je label made in jamstvo borbe protiv krivotvorene robe. Osim toga, ovaj europski žig je nešto e, do čega je došlo s puno poteškoća. Bilo bi nam draže da si je postojala odredba o pravičnoj uporabi i mislim da to uvijek također trebamo, da uvijek moramo spomenuti i slobodu govora, odnosno izražavanja umjetnika. Važno je naglasiti e, mnoga temeljna prava, među njima i slobodu govora. Drago nam je da se slobodno mogu upućivati u određene zemlje generički lijekovi, ali isto tako treba se naročito znati da se moramo broditi protiv krivotvorenih lijekova i farmaceutskih proizvoda koji mogu biti izuzetno opasni za građane. Hvala. A sada na minutu i 30. E, Ima riječ sljedeći govornik. Hvala lijepa. Dragi kolege, rad na ovoj velikoj reformi omogućio nam je skoro tri godine. Radio je na tome odbor za pravno pitanje kao i drugi kolege zastupnici kako bi se unijele potrebne izmjene da se zaštite žigovi Europske unije. Moramo e, ovdje e, se zahvaliti izvjestiteljici Vikstrom koja se stalno borila da e, se e, zadrže načela koji će biti vrlo jasni e, za sve sugrađane. Tako se borimo protiv krivotvorina, ali ima i drugih važnih izmjena. Snimanje drugih marki, zatim isto tako načela vezana za odbijanje samih e, prijeve određenih živova. Sva ta načela moraju biti učinkovita, ne budu li učinkovita, naš uspjeh će biti tek polovičan. Sada imamo odredbe koje će nam omogućiti da bolje surađujemo bolja će suradnja biti među tijelima koje su zadužene za patente u različitim državama članicama, bolja suradnja s Europskom agencijom. Sve je to nešto što omogućuje da se ostvari novi sustav europskih žigova. Dame i gospodo, Europska tijela imaju vrlo širok pristup ovim pitanjima. Radimo na pitanjima poslovnih tajni kao i na vlasničkim pravima. Sve to je vrlo važno kao i vrlo složeno. I ako mi dopustite, gospodine predsjedavajući, još jedna stvar. Neprihvatljivo je e, već dugo znamo da će u 19 sati odbor Juri se trebao sastati kako bi e, razmijenjeno mišljenje s gospođom Jurovom. A e, nije nam e, nije nam omogućio ured za planiranje da se naša dva sastanka ne preklapaju. Hvala. Govorili ste gotovo dulje od jedne minute. Molimo vas da se tako nešto ne ponovi više u budućnosti. Prenjeću ovo pitanje koje ste upravo uputili kolegama. Još jedna informacija svim kolegama, mađarima i poljacima. Vrlo nedavno saznali smo rezultat utakmice Poljska je pobjedila u utakmici ženske košarke. Hvala gospodin Negresko ima riječ. Modernizacija ovog režima žiga na europskoj razini poboljšat će sustav i omogućit će borbu protiv krivotvorenja troškovi su vrlo visoki sada potrošači tu jako puno gube. Zato treba zaštititi radna mjesta i zaštititi prava. Jako mi je drago da će se smanjiti troškovi za do 37%, a sustav će biti učinkovitiji. E, omogućit će e, da se spriječe zloporabe i e, pomogućit će tranzit lijekova. E, to je vrlo značajno. Ovakav sustav e, poboljšat će situaciju na europskoj razini. Nažalost, u Rumunjskoj građani se često prevare kada je u pitanju krivotvoreni proizvod. A e, mala i srednja poduzeća žele zaštititi vlastiti žig. I ja e, želim da je jako važno da se evropski građani o tome informiraju, naročito u e, Rumunjskoj. A sada riječ ima gospodin Angel Zambaski. Hvala. E, čestitam, e, dakle, najprije na dobrom rezultatu košarkaške utakmice. Dragi kolege, želim se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Wikström kao i izvjestiteljima koji su, u sjeni koji su radili na ovom izvješću. Ovaj e, rezultat je za svaku pohvalu. Ipak brine nas jedan aspekt vezan za proračun. Naime, dodjela proračuna i e, borba protiv e, kršenja intelektualnih prava značajna je i vrlo važna za one koji su platili e, žig kako bi se e, njihov patent zaštitio. Moramo e, ipak na nacionalnoj razini najviše se boriti za, da bi se to zaštitilo. Hvala lijepa svima. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Riječ ima zastupnik Bogović. Hvala lijepa. E, čestitam e, Poljacima e, koji imaju svoj žig u košarci. Izvrsni su košarkaši, baš kao i Slovenci. Čestitam izvjestiteljici koja je jako napravila dobro izvješće jer e, radi se na zaštiti inovacija kao i pojednostavljivanju cijelog postupka. To nije uvijek lako. Jer često postoje oni koji žele zaobići zakon, a s druge strane mi moramo pojednostavljivati norme. Ovo izveće je značajno za mala i srednja poduzeća jer oni će imati pogodnosti od tog sustava, a oni su upravo e, motor europskog gospodarstva. Mislim e, da je ovo izvješće postiglo veliki konsenzus što je izvrstan e, žig upravo Europskog parlamenta. Hvala. A sada notes Marijas ima riječ. Hvala. Sustav e, zaštite žiga mora biti jednostavan, jeftin i fleksibilan kako bi korisnici imali korist upravo od tog sustava. E, međutim, potrebno je da zaštita postoji u svim državama Europske unije. Zato istovremeno moramo zaštititi žigove na nacionalnoj razini, što znači da mora postojati veza između sustava Unije i e, nacionalnih sustava zaštite žigova. Moramo omogućiti jasnoću kada se slični žigovi koriste za slične proizvode. Moramo omogućiti e, bolju zaštitu za mala i srednja poduzeća i za njihove žigove. Njih su naročito pogodili situacije vezane za krizu mjere štednja, naročito u Grčkoj i na jugu Europe. Hvala lijepa. Gospodin Jakovčić, izvolite. E, želim vas upozoriti na jedan problem kojega ćemo

vaše javljanja za riječ i željela bih se svima zahvaliti na doprinosu ovoj raspravi i željela bih istaknuti nekoliko ključnih trenutaka. Evropski Žig će doprinijeti razini zapošljavanja u Europskoj uniji. Govorimo o modernizaciji dakle, ovog sustava. Time ćemo promovirati tržišnu utakmicu i poduzetništvo. To je zasigurno dobro za Europu. Također bit ćemo bolje opremljeni za borbu protiv krivotvorenja, a to je od ključne važnosti kako bi se smanjio njen loš utjecaj na naše gospodarske sustave. Također valja zabilježiti da se ovaj sustav bavi isključivo e, žigovima, nema veze sa e, patentima i ovaj paket e, jamči dakle tranziciju vezano uz lijekove na području Europske unije. Neki od vas su se toga dotaknuli. Također željela bih komentirati vašu, podršku u provedbi ovog paketa. To će poslati snažan signal kada je riječ o našem gospodarskom oporavku. A istovremeno ćemo potaknuti inovaciju i rast. Hvala lijepo. Hvala vam, gospođo povjerenice. I za kraj naše rasprave Riječ ima izvjestiteljica Cecilija Wikstrom. Izvolite. Hvala vam. Želim istaknuti još nekoliko pitanja kada je riječ o financijskim pitanjima. Parlament je ovdje izvojevao čitav niz pobjeda, povećana je transparentnost u svim elementima agencije i parlament će nadzirati njezin odbor. Potom tu je ured Ohima koji će promijeniti ime u ured za intelektualno vlasništvo Europe. Uspjeli smo smanjiti naknade koliko je to bilo moguće, da se ne uplićemo u nacionalne sustave, te smo povećali financijska sredstva namijenjena suradnji između Europske agencije i nacionalnih agencija. To će dovesti do usklađivanja u zemljama članicama. Riječ je o vrlo složenom dosijeu koji je sada došao svome kraju. Kao što sam više puta isticala, ovo nije revolucija, ovo je modernizacija koja je bila prijeko potrebna, dakle mijenja se trenutni sustav europskog žiga i uvjerena sam da će ovaj sustav dovesti do državljenog cilja, to je rasti prosperitet za Europu koje su toliko prijeko potrebni u ovom razdoblju. Vjerujem da će kolege podržati ovaj sporazum koji smo postignuli i još jednom vam svima zahvaljujem na vašoj potpori te na plodnoj živahnoj raspravi o ovom dosijeu. Želim svima sve najbolje. Hvala lijepa. Hvala vam, gospođo izvjestiteljice. Želim zahvaliti svim sudionicima u ovoj raspravi, uključujući povjerenicu. Ovime zaključujemo raspravu, a glasovanje o ovoj točki dnevnog reda će se održati sutra. Iduća točka dnevnog reda je izjava Komisije o zaštiti žrtava terorizma. Riječ ima Europska komisija, povjerenica Binkovska, izvolite.